E, rado bih da započnemo sa sastankom. Drage kolegice i kolege, cijene dame i gospodo, drago mi je da smo se u ovako velikom broju okupili na našem prvom radnom sastanku u novom sazivu. Ovaj sastanak je međutim zasjenjen tragičnim obaranjem malezijskog civilnog aviona gdje je bilo 300 žrtava. Na sastanku koordinatora ćemo razgovarati o tome, ali najprije odajemo sučut članovima obitelji poginulih. Molim vas da, se, e, da im odamo e, počast minutom šutnje. Hvala vam lijepa. Prelazimo na naš dnevni red. Dnevni red vam je dostavljen, imali primjedaba. Ako nema, onda eh, ga smatramo usvojenim. Također vam je dostavljen i zapisnik prošlog sastanka. Ako ne tu u vezi s tim nema primjedaba, onda i taj zapisnik smatramo usvojenim. Dalje imamo odluke koordinatora. U budući ćemo to raditi tako da ćemo ih e, da ćemo vam dostaviti te zaključke u pisanom obliku tako da ćete biti uvijek informirani i možete E, moći ćete e, dostaviti sve primjedbe. Ako imate primjedaba na ovo što vam je danas dostavljeno, molim da to predate do 15 sati. Dakle, ako do 15 sati ne dobijemo primjedbe, onda ćemo smatrati da su zaključci sastanka, sa sastanka koordinatora usvojeni. Je li to u redu? Je, u redu. Onda ćemo to tako učiniti. Sada prelazimo na dokumente koje smo vam podijelili, to je paket dobrodošlice odbora e, transport. Imamo veliki broj novih članova. E, kako biste imali pregled e, nad načinom rada odbora TRAN, dobili ste taj paket dobrodošlice gdje također postoje informacije o tome što smo radili u proteklih pet godina i planovi za naš rad od 2000 planovi dakle za e, planovi rada za predstojeće razdoblje, s tim u vezi će nam popodne doći predstavnik komisije, odnosno opće uprave e, za MUV, e, povjerenik Kalaš će nam doći popodne na sastanak. E, mi smo pozvani posjetiti MZ u Lisabonu, o tome ćemo razgovarati na nekom sljedećem sastanku, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Drago mi je da možemo pozdraviti ministra Mauricija Lupija. Gospodine Lupi, hvala vam lijepa što ste došli na naš sastanak. Imate riječ, možete nam predstaviti prioritete e, talijanskog predsjedništva u sljedećih šest mjeseci. Izvolite. Grazie, signor Presidente. Hvala lijepa, Pozdravljam e, sve uvažene zastupnike Europskog parlamenta koji su u ovome odboru. Veliko mi je zadovoljstvo, ali također e, osjećam veliku odgovornost e, zbog toga što ću danas ovom odboru predstaviti prioritete talijanskog predsjedništva u području transporta. Talijansko predsjedništvo Vijećima Europske unije zapravo se odigrava u ključnom trenutku za čitavu Europu. Brojne su nepoznanice, ali također pred nama su i velike odgovornosti, a to su odgovornosti koje svi snosimo upravo kako bi ova naša budućnost bila što sigurnija. Prva nepoznanica koju proživljavamo u cijeloj Europi, u svim pojedinim zemljama članicama, je Pitanje je hoće li se gospodarstvo čvrsto oporaviti nakon tolikih godina recesije. Ova dugotrajna kriza je pohranila također osjećaj antieuropejstva koji se iskazao u posljednjim izborima. Oni koji poput nas vjeruju u snagu Europe moraju zaraditi poštovanje i podršku i povjerenje europskih državljana i zbog toga uz novi izabrani parlament e, i također uz komisiju mi ćemo morati usvojiti jedan program sa prioritetnim mjerama kojima će se osigurati održiv rast, stabilnost i kohezija. Također istovremeno potrebno je obnoviti europske institucije i njihove odnose sa zemljama članicama. Dakle, tako valja sagledati italijansko predsjedavanje. Znači, to je poticaj kako bismo ostvarili ambiciozne ciljeve uz koordinaciju između zemalja članica. Rast i zapošljavanje su glavni prioriteti italijanskog eh, šestomjeseća. Dakle, Ponavljam, rast i zapošljavanje su glavni ciljevi, a također obveza koju je preuzela Europska komisija i Europski parlament. Samo zahvaljujući ovakvim mjerama na taj način ćemo moći otvoriti ogromne prilike u Europi za rast i zapošljavanje također za životni standard naših državljana u Europi i na taj način ćemo moći također i potvrditi snagu europskog sna. Jačanje infrastrukture i prometa i veza je od ključne važnosti u ovom kontekstu. Pitanje koje si moramo postaviti tijekom e, ovog mjeseča je kako transport infrastrukture mogu postati zamašnjakom za rast i zapošljavanje. To mora postati velika prilika za ponovno pokretanje zapošljavanja i za ostvarenje jače konkurentnosti Europe i za jače ujedinjavanje Europe. Nažalost, ispričavamo se, isključio se mikrofon. Ne čujemo više ništa. immer bereit Ok. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema. E nije samo da u Italiji imamo tehničkih problema. E, kao da je riječ o infrastrukturi, je li? Dakle, Govorio sam da prometna mreža u Europi mora biti konkurentna i kohezivna i također mora poštivati najviše sigurnosne standarde. Politika transporta mora biti u skladu sa ciljevima smanjenja proizvodnje ugljika u, europskom gospodarstvu. I nedavno smo prisustovali tragičnim događajima koje pogađaju europske državljane tijekom njihovih putovanja. Dakle, sigurnost mora biti točka osunca kada se projektiraju mreže i također kada se određuju prioriteti među prijevoznim vektorima. Također jačanje nematerijalnih materijalnih e, prometnih mreža e, diljem europskih koridora pridonosi također rastu BDP-a i također predstavlja jedan od najznačajnijih kohezijskih čimbenika unutar Europske unije. Jer kako bismo ostvarili najmanje ulaganja u jezeranu mrežu, Moramo međutim e, označiti također nadvladavanje prošlosti. Moramo također nadvladati paradoks javnog financiranja. Tijekom razdoblja 2014-2020 Europska unija, zahvaljujući zalaganju komisije i također zahvaljujući radu zajedno sa parlamentom, će obuhvatiti 27,4 od 250 milijardi eura ulaganja koje su predviđena za ostvarenje projekata TMT i također digitalne infrastrukture. Ostatak tih e, sredstava će pasti na teret u velikoj mjeri e, proračuna zemalja članica, međutim one ne raspolažu dovoljnim sredstvima i također ne mogu niti ostvariti izvojna sredstva zbog e, obveza preuzetih u okviru pakta o stabilnosti i Kada je riječ o ovoj važnoj temi, znači jačanje infrastruktura za rast, italijansko predsjedništvo ćemo posvetiti neformalno vijeće ministra transporta Europske unije koje će se održati 16. i 17. rujna u Milanu. Mi želimo razraditi jedno zajedničko stajalište o većoj fleksibilnosti korištenja od strane zemalja članica javnih doprinosa također strukturnih fondova za nadolazeće programsko razdoblje kako bismo financirali prekogranične projekte od europskog značaja. Također želimo se pozabaviti pitanjem upravljanja koridorima kako bismo ojačali učinkovitost upravljanja ovim mrežama. Također e, trebamo svesti bilancu i rezultata postignutih u posljednjem desetljeću. Također e, želimo privući financiranje sa tržišta. Inovativni financijski instrumenti poput fonda Margeriti i drugih instrumenata još uvijek nisu prikladno primjenjeni i zbog nedovoljnih e, sredstava koja su e, onim e, subjektima koji to financiraju i također zbog nekih nedoročenosti u propisima. Također i razni oblici financiranja poput eurovinjeta nažalost nisu dovoljno primjenjeni. Znači, direktiva o eurovinjetama, odnosno o povećanju od 15 do 25% cestarina u korist drugih načina prevoza u osam godina je primjenjena samo u Austriji. Također, kada je riječ o upravljanju TNT projektima i tu trebamo nadvladati prošlost. Do 22. prosinca 2014. za svaki koridor koji e, obuhvaća najmanje dve granice i također korištenje tri različitih načina prevoza, e, za taj koridor će se usvojiti radni plan sa opisom mjera koje svaka zemlja predviđa za uklanjanje fizičkih, tehničkih i operativnih administrativnih prepreka kako bismo pojačali učinkovitost prometa. Također, kako bismo valorizirali sadržaj pojedinih radnih planova, talijansko predsjedništvo će u rujnu promaknuti jedno sučeljavanje po pitanju različitih instrumenata upravljanja koridorima. Dakle, sredstva i također upravljanje su čimbenici koji pomažu fizičkom integriranju i nematerijalnom integriranju Europske unije. Međutim, za to su potrebni određeni uvjeti. Prvi uvjet e, je poništavanje razlika između slabih i jakih područja. Europska unija u njezinoj strategiji mora također snažno poticati gospodarski rast. Drugi preduvjet je nadaladavanje uskih grla koje, e, koja proizroče 12 graničnih prijelaza koji zapravo blokiraju sve veze između zemalja članica. Zatim treći preduvjet je interoperabilnost tehnologija i uzajamnost u pristupu prometu. Jedna e, učinkovita logistika može smanjiti od, e, za 10 do 20% troškove prometa i također može e, smanjiti utjecaj troškova logistike na vrijednost proizvodnje. Udio tih troškova na e, prevozinu robu danas iznosi 12% i može se smanjiti na 8%. I to će nam omogućiti da uštedimo 180 milijardi eura. To pokazuje što znači logistika i također integrirani sustav mreža u novoj transportnoj strategiji Europske unije. Ovi preduvjeti nam nalažu također da razradimo jedan kodeks ponašanja koji će obilježiti nas semestar i također nadamo se čitavo novo razdoblje, e, čitav novi saziv. Taj kao kodeks bi mogao sadržavati čitav niz ciljeva. Prvi cilj je usklađivanje vremena u kojem će razne, razne države članice ostvariti jedan organski proces za razvoj infrastrukture. Zbog toga smo zatražili da koridori TNT mreža budu podržani gospodarskim i financijskim planom. Mi smo nastojali ne samo financirati jezgrenu mrežu, nego moramo također odrediti i rokove za ostvarenje tih mreža, zato jer je izazov ne samo programiranje i planiranje, nego također ostvarivanje ovih prioriteta koje smo si zadali. Drugi cilj je upravo onaj koji čini e, važnim ostvarenje ovog gospodarskog i financijskog plana. Zbog toga zemlje članice moraju dati svoj doprinos koji će biti vrlo značajan. Kako će se ostvariti taj njihov doprinos? Kako će on utjecati na sredstva koja se izdvajaju za ostvarenje ovih e, ciljeva i za izgradnju TNT mreža. To će biti od otučne važnosti. Također, treći e, cilj je vezan za zajednički interes. Dakle, potrebno je ostvariti jedan rotacijski fond europskih sredstava. Dakle, tu moramo uključiti i privatni kapital i taj će se cilj ostvariti samo ako privatnici budu shvatili da e, članice odlučuju na temelju da se može ostvariti povratna ulaganja i na taj način će se moći ostvariti i project bond. Također trebamo se pozabaviti i pitanjem e, prometa u gradu odnosno gradske mobilnosti. To je jedan od najvećih izazova Europske unije. Talijansko predsjedništvo pridaje ovoj tematici koju sam e, također neslučajno predvidio na dnevnom redu na dolazećeg e, sastanka vijeća je doista od velike važnosti. Dakle, mi moramo se suočiti sa velikim izazovima koje predstavljaju velika urbana čvorišta u velikim metropolitanskim područjima naših zemalja. Urbana mobilnost je izazov za budućnost i način na koji, ćemo se suočiti sa tim izazovom mora podrazumijevati također i e, upotrebu novih tehnologija i novih sredstava koje nam omogućuju da poštujemo okoliš, ali isto tako da ubrzamo promet. Uvaženi zastupnici, kako bismo pojačali konkurentnost Europske unije potrebne su strukturne reforme koje će omogućiti dovršenje jedinstvenog tržišta transporta. U tom cilju talijansko predsjedništvo namjerava e, usvojiti u ovom e, polugodištu neke zakonodavne dosije o posebne važnosti. Četvrti paket za željeznice je važna prilika kako bismo poboljšali željezničke usluge u Europskoj uniji i na taj način ojačali njihovu konkurentnost i učinkovitost. Europski parlament u prethodnom sazivu je dao veliki doprinos tome kako bi se došlo do razrade četvrtog željezničkog paketa u njegovoj cijelosti. Vijeće ministara i komisija su razradili elemente koji se odnose na tehnički stup ovog četvrtog željezničkog paketa. Ostaje otvorene pitanje upravljanja i također političkog stupa. To se tiče također upravljanja, otvorenosti tržišta i također još jedan važan aspekt kojemu zemlje članice posvećuju veliku pažnju, a to je pružanje javnih usluga na lokalnoj razini i na regionalnoj razini. Dakle, Italija se u ovom kontekstu obvezuje da će surađivati sa svim zemljama članicama kako bi se ubrzalo napredovanje radova. S jedne strane, tako što ćemo razraditi i tri dosija koji se bave tehničkim supom, e, kako je to razradilo vijeće ministra prometa i također tako što će pokrenuti pregovore sa parlamentom. S druge strane, četvrti željeznički paket je integralni paket e, koji iziskuje bavljenje i političkim stupom i zbog toga mi smo spremni započeti pregovarati sa zemljama članicama i sa parlamentom, a stavljam naglasak na ovo potonje, pregovarati dakle o sadržaju ovog političkog stupa. Dakle, u tom kontekstu smatramo da je prvo e, suradnja važna kako bismo ostvarili e, ispravno upravljanje. Moramo se dakle nadovezati i na reforme koje, su, koje se odvijaju u raznim zemljama članicama i također smatramo da je e, praćenje odnosa između onih koji upravljaju infrastrukturama i nadzornih tijela će biti od ogromne važnosti kako bismo izbjegli također i saranje trastova. Upravo te funkcije trebaju osigurati pravilno tržišno natjecanje koje će izbjeći diskriminaciju u koristu određenih subjekata i kako bi se dostavilo svima e, ovu, po transparentnim i jednakim uvjetima. Kada je riječ o vezi javnih usluga, Italija se nada da će se ta uredba primijeniti na jednak način u svim zemljama članicama i odgovarajućim rokovima što će osigurati odgovarajuće tržišno natjecanje na razini Europske unije ne samo na e, razini ne samo na, na nacionalnoj razini nego na, i na lokalnoj razini neke zemlje članice zaostaju upravo po pitanju povjeravanja privatnicima lokalnog transporta i to zapravo dovodi do nejednake slike unutar Europske unije što spriječava konkurenciju. Također e, moramo razmotriti dakle e, koje će biti domet takve liberalizacije vodeći računa o osjetljivosti i također e, važnoj ulozi koju lokalni javni transport ima u pojedinim zemljama članicama. Italija koja ima određena iskustva o liberalizaciji kao i druge zemlje članice smatra da je uzajamnost upravo ispravno rješenje kako bismo osigurali jedan sustav samoređenja tržišta. Također kada je riječ o pružanju i obvezi javnih usluga morat ćemo uskladiti zakonodavni okvir i također razmotriti i mm, natječaje u području željezništva i također omogućiti zemljama članicama da se s time usklade. Javni subjekti koji su nositelji ugovora javnih usluga moraju razraditi plan javnog transporta. Zbog toga u vijeću želimo pokrenuti raspravu o čitavom političkom stupu sa posebnim naglaskom upravo na pitanje upravljanja. Uvjereni smo da kako bismo postigli dosljedno i također učinkoviti razvoj europskog tržišta moramo također zadati jasna pravila kada je riječ o posljednjim holdinzima. Kada je riječ o zračnom prometu, sada e, razraza zajedničkog europskog neba je u važnom trenutku. Prošle godine je podnesen jedan zakonodavni prijedlog e, kako bi se razradilo uredbe koje se odnose na zajedničko nebo, kako bi se nadvladalo određene prepreke koje proizlaze iz primjene postojećeg zakonodavstva. Ovaj zakonodavni paket e, Single European Sky 2 će imati ključni utjecaj na taj sektor ova inicijativa želi dovršiti ovaj postupak koji je e, pokrenut sa e, paketom zajedničko europsko nebo 1 i tu se vodi računa o svim e, interesima svih dionika i koji očekuje sad koristi koje će dobiti tim zakonodavnim paketom. Dakle, želimo imati dinamičan, konkurentan zračni prijevoz koji će se moći nositi sa izazovima koji proizlaze iz porasta potražnje u sljedećim godinama. Naravno, postoje još neki aspekti o kojima moramo zajednički razgovarati. Talijansko predsjedništvo će predložiti jedan inkluzivan i konstruktivan pristup koji će valorizirati one stavove koji će nam pomoći da ostvarimo ciljeve zajedničkog europskog neba. Europski parlament također preduhitriši komisiju je e, dao značajan i vrijedan doprinos upravo tako što je u ožujku usvojio niz tekstova koji rješavaju određene kritičnosti koje su, na koje su ukazali zemlje članice i dionici. Talijansko predsjedništvo je uključila u svoje prioritete za ovo polugodište ovaj paket zakonodavstva zato jer se želi pozabaviti ključnim pitanjima i potaknuti raspravu o konkretnim temama kako bismo našli zajednička rješenja i time ćemo također dati dodatan zamah ostvarenju sustava SESA i također ostvarenju ciljeva zajedničkog europskog neba. Upravo u tom cilju smo predvidjeli 8.10. Progress Report e, i nakon čega će u sudenom uslijediti sastanak ministra na tu temu u suradnji sa komisijom u Rimu, čime ćemo se e, kada ćemo se pozabaviti još otvorenim pitanjima kako bismo razriješili razlike i zauzeli zajednički stav. Nadamo se da ćemo doći do zajedničkog usmjerenja do vijeća 3.12. u skladu sa rezultatima iz sastanka u Rimu. Kada je riječ o cestovnom transportu, Naša je namjera već od rujna razmotriti nove nacrt direktive Cross-Border Enforcement u okviru radne skupine u vijeću kako bismo pokrenuli kontakt sa Europskim parlamentom i provjerili postoji li mogućnost da u sklopu tiraloga se dođe do jednog sporazuma na prvom čitanju. Kada je riječ o težini i gabaritima vozila koja prometuju Europskom unijom, e, mi od rujna se obvezujemo da ćemo uspostaviti dijalog sa parlamentom koji je 15.4.2014. usvojio stajalište u prvom čitanju kako bismo vidjeli postoji mogućnost u okviru tiraloga da se postigne sporazum između institucija. To će nam omogućiti da usvojimo novu direktivu u skladu sa postupkom drugog brzog čitanja. Kada je riječ o pomorskom prijevezu, i tu se približavam zaključku, treba vidjeti novu direktivu o lučkim uslugama. Znam da se komisija i parlament naročito time bave. Razrada TNT mreža je stvorila osnovu za novo usmjerenje lučke politike i u tome se utvrdilo smjernice za razvoj čitave transportne mreže Europske unije koje predviđaju selektivnu strategiju. Dakle, takva strategija u Italiji i u Europi predviđa određene odluke, a te se moraju donijeti valorizirajući glavna prometna čvorišta i dajući također pripisujući odgovarajući značaj logistici kako bi se omogućila sinergija i kako bi roba mogla putovati učinkovitim koridorima i što brže. Luke i također logistički klasteri su ključni dio ovog e, procesa prekvalifikacije europske prometne mreže i tu trebamo usredotočiti naše napore kako bi ta čvorišta mogla se nositi sa konkurencijom u globaliziranom svijetu. U podnošenju nacrta zakonodavstva o zajedničkom pristupu lučkim uslugama i također o financijskim uvjetima lukama, komisija je definirala luke pokretačima rasta. Talijansko predsjedništvo želi nastaviti rad na prijedlogu komisije utvrđujući čitav niz zajedničkih e, pravila što bi izmjeglo iskrivljavanje konkurencije i što bi omogućilo poštivanje pravila o tržišnom natjecanju. Trebamo uskladiti dakle, te propise između zemalja članica, međutim poštujući također i posebnosti zemalja članica što su važne u sektoru luka i pomorskog prijevoza. Trebamo odrediti jedan zajednički okvir, ali ne žatujući pri tome posebnosti svake pojedine zemlje članice. Nadamo se da ćemo ostvariti zadovoljavajuće rezultate za sve i za komisiju i za Europski parlament upravo u lučkom sektoru koji može igrati stratešku ulogu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, naš program je toliko ambiciozan i želi održivim razvojem i sigurnim razvojem lučkih infrastruktura osigurati rast konkurentnosti i zapošljavanje u Europi osoba, obitelji i poduzetnika. Dakle, danas nas, od nas se traže potezi i mjere koje će se pretvoriti u bolju kvaliteti života. Upravo ostvarenje tog cilja je i više za nas moralni cilj, ne samo politički. Herr Minister Lupi. Gospodine ministre Lupi, hvala lijepa na ovom izlaganju. Sad smo informirani o prioritetima talijanskog predsjedništva. Predložio bih da e, u sljedećoj rundi riječ dobi koordinatori svaki po tri minute, e, a potom svi ostali po dvije minute, a potom ćete vi ponovo dobiti riječ i odgovoriti na pitanja. Počet ćemo sa gospodinom Van de Kampom. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Želim svima dobro jutro. Gospodine Lupi, želim vam dobrodošlicu ovdje u Europskom parlamentu. Klub zastupnika Pučana je zadovoljan, odnosno veseli se dobro budućoj saradnji s vama, što bi u nekim područjima možda moglo biti eh, problematično. E, na početku ovog sastanka spomenuli smo katastrofu koja se dogodila u Ukrajini. Moje prvo pitanje je da li će Europsko vijeće za transport, da li je Europsko vijeće za transport već e, imalo sastanak na tu temu i koje bi posljedice moglo imati to obaranje e, aviona. Možete li nam reći išta o toj temi? Gospodine predsjedniče, program talijanskog predsjedništva pokazuje veliku količinu entuzijazma i također izdržljivosti. E, kao što mi u Nizozemskoj uvijek kažemo, ne može se međutim e, biti zadovoljan samo namjerama, potrebni su nam praktični rezultati. Zato je moje pitanje gospodinu ministru što je naučio odnosno što, e, koja iskustva izvuko iz e, svog prvog pogleda na iskustvo prethodnog grčkog predsjedništva e, u vezi sa četvrtim paketom za željeznice. Želim vas pitati kako imate namjeru to realizirati što je usvojeno, da li ima šanse da će to biti realizirano do Božića ove godine. Mi shvaćamo da imate jako dobre namjere, ali pitanje je da li e, je njih moguće realizirati. Što se tiče aerodromskih službi, htio bih znati nešto više o vremenskom planu koji imate na umu da se dovrši rad na tom važnom e, dosjeu Dakle, radi se o aerodromskim službama. Također e, i kad je riječ o transparentnosti u morskim lukama, moramo, želimo čuti malo više o tome e, što, što je razlog zašto vjerujete da tu možete postići neki napredak u sljedećih šest mjeseci. Što se tiče TNT koridora e, započnemo sa konceptom fleksibilnosti u ekonomskoj e, krizi fleksibilnost se čini dobrom idejom, ali može koštati jako mnogo novca. A e, klub zastupnika EPP-a smatra da bi novac trebalo štediti, u ovom području postoji e, nelojalna konkurencija između vozača e, što izaziva ozbiljne socijalne probleme, ne znam je li to slučaj u Italiji, ali što imate za reći na tu temu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, pozdravljam vas u ime kluba zastupnika e, SID u Europskom parlamentu mi se, vi se na naš klub zastupnika možete e, pouzdati e, i e, veselim se dobroj suradnji s vama u sljedećih šest mjeseci. Osobito pozdravljam vaša nastojanja da za vrijeme vašeg predsjedništva unapredite rezultate na postojećim započetim reformama to ste sve spomenuli u svom i uvodnom izlaganju, a osobito u sektoru željeznica gdje vidimo da imamo tehničke prepreke koje moramo um, razriješiti kako bismo postigli jedno jedinstveno tržište u području željeznica. Ono što je meni važno je da se ti tehnički dosjeji uh, da se e, na njima radi u paketu i da se tu postigne brži napredak. Mi ćemo se u rujnu i listopadu još jednom na ovom odboru pozabaviti tim e, kako bi se e, tu postigao što prije neki napredak. Vi ste spomenuli e, dimenzije teretnih vozila e, moj prioritet je tu činjenica da važna tehnička dostignuća e, ovog zakona provedemo u djelo, radi se o aerodinamičkom e, obliku što bi povećalo i sigurnost prometa, također donelo, dovelo do ušteda goriva i zato me začudilo, iako to nije e, u prvom redu vaša odgovornost, da je vijeće e, rok za prilagodbu e, vozačkih kabina Dakle, prelazni period, e, vijeće je produžilo prelazni period na, na osam godina, što me iznenadilo. E, vaša strategija financiranja infrastrukture e, po tom pitanju, mislim da je to vrlo važno pitanje u Europi jer imamo infrastrukturu koja je u lošem stanju i zato nam je, su potrebna hitno rješenja. Zato tu bi me zanimalo imate li vi konkretne predođbe e, što možemo u sljedećim tjednima i mjesecima očekivati od talijanskog predsjedništva u tom području. E, znam da vam je, da e, vam je to područje vrlo važno. Možda se radi o jednom malom nesporazumu u formulaciji, ali mi ne želimo da se tereti prebacuju e, sa brodova na e, cestovni promet nego obrnuto, ali vjerujem da se tu radi o jednom malom nesporazumu, odnosno greški u formulaciji. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, Hvala lijepa. Želim izraziti dobrodošlicu gospodinu ministru u odboru za transport. Ja predstavljam klub zastupnika ECR-a. Također se veselim našoj budućoj suradnje. Ne bi želio politizirati i upuštati se u e, rasprave te vrste. E, mislim da bi istraživanje uzroka rušenja avione trebalo prepustiti stručnjacima ja ne mogu objasniti svojim građanima kao ni moji kolege kako se šef jedne države kako šef jedne države može izjaviti da je e, da je za obaranje odgovorna zemlja gdje se e, to dogodilo po mom mišljenju on je učinio sve što je bilo u njegove moći da e, Ukrajina ne može kontrolirati e, događaje, odnosno područje gdje se dogodilo obaranje tog aviona. Što se tiče drugih e, dosjeja, drugih pitanja, što se tiče paketa za željeznice, htio bih se pridružiti kolegama koji su govorili prije mene. Koliko ja shvaćam, vi biste htjeli da se što prije postigne sporazum na vijeću, e, uključujući i što se tiče javnih službi. Ako se to ne dogodi do konca listopada, e, možemo započeti sa trijaligom, barem što se tiče tehničkih dosjeja. Da li sam vas e, točno shvatio, dobro shvatio u tom pogledu? Što se tiče E, zračnog prometa Europski parlament e, bi želio vidjeti napredak u području zračnog prometa što se tiče faciliteta za povezivanje Europe u kontekstu e, našeg proračuna za sljedećih deset godina trebali bismo odaslati jedan politički signal i da e, reći da bi projekti u okviru TNT-a trebali biti uključeni u, u taj naš proračun. Međutim, vidimo da se tu smanjuju stavke predviđene za te projekte. Dakle, što, što će se dogoditi sa tim velikim projektima u području transporta? Također e, bih želio dobiti neka pojašnjenja ovoga što ste napisali. E, citirat ću vas na engleskom. Shifting from single rail to water networks to road networks and ports, interports and airport nodes. Dakle, da li predlažete da se te definicije revidiraju jer mi smo proveli toliko vremena e, dok smo se uspjeli usaglasiti oko tih definicija. E, inače želim vam mnogo uspjeha i dobru suradnju sa parlamentom. Hvala lijepa. Hvala lijepa Robert Sada riječ ima Gezine Majesna. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, hvala vam što ste došli i predstavili svoje prioritete. Ja sam iz kluba zastupnike, zastupnika ALDE, tu sam, tu sjedim. Pokušat ću se držati ograničenja od tri minute. E, govorili ste o prioritetu koji e, nas sve zanima, TNT, E, to je jedno, jedna od najvažnijih tema o kojima smo razgovarali na našem e, odboru. E, ono što mi se svidjelo je što ste govorili o rokovima za provedbu, to mi se sviđa i to nam je doista potrebno. Mi imamo načelo u potrebi ili ćeš izgubiti. Govorili ste o jednoj novoj inovativnoj metodi financiranja. Ja bih e, željela da tu ostvarimo bolji napredak nego do sada jer doista nam je potrebna, e, potrebno kofinanciranje kako bi e, na raspolaganju stalo još više novca. Što se tiče definicija, to je prethodni govornik već rekao, ne moram ja to ponavljati. Što se tiče paketa za željeznice, to me vrlo zanima, vrlo ste ambiciozni i želite E, se baviti kompletnim paketom, bilo bi jako lijepo kada bi e, to uspjelo. E, mi se nadamo da će se osobito brzi napredak ostvariti na tehničkim pitanjima što se govorili ste o jedinstvenom europskom nebu i tu ste govorili o jednom konstruktivnom prijedlogu koji uključuje sve to me zanima kako to zamišljate, to je nešto što zanima sve zemlje članice. I sad je zaista pitanje kako tu ostvariti napredak. Ja sam iz Njemačke i znam točno da tu postoje neka pitanja između Francuske i Njemačke. Znam da su između Francuske i Italije ostvareni e, neki dogovori pa me zanimaju vaše ideje u vezi s tim. A sada što se tiče cestovnog prometa, dobro. Tu ste također rekli e, da e, se radi o prekograničnom napređenju prekograničnog pre, e, transporta ja se tu slažem s vama, također kao i paket za luke, ali tri teme koje, o kojima niste govorili, a također su važne, jedno je integrirana pomorska politika, E, imamo plavi rast o kojem se također govorilo, na primjer obalni turizam, a to je također u našem području nadležnosti ovog odbora, možda međutim nije vaše, vaša nadležnost. E, jedno kratko pitanje što se tiče Kosta e, Konkordije, da li postoje informacije koje nam možete dati o tome? E, I posljednje pitanje što se tiče zračnog prometa za putnike, o tome ništa niste rekli kako stoji stvar u vezi s tim. Hvala lijepa. Riječ ima Karime Deli. Bonjour monsieur le ministre, bienvenue dans notre commission. Euh, Dobar dan, dobrodošli na naš odbor, ministre. E, slušali smo gospodina Renzija kako se obratio Europskom parlamentu i rekao da je jedan od njegovih ciljeva za predsjedništvo borba protiv klimatskih promjena ili globalnog zatopljavanja. Trenutno smo na rubu jedne nadolazeće velike međunarodne konferencije o klimatskim promjenama sljedeće godine u Parizu i moje pitanje je kakav je zapravo vaš stav, koje će biti vaše pozicije kako bi se transport smjestio u srce borbe protiv klimatskih promjena. Drugim riječima, jeste li uzeli u obzir ulogu zrakoplovnog transporta u transportnim ciljevima koje se postavila Europska unija. Govorili ste o održivom transportu, no, i to je svakako dobro, trebamo nastaviti na tome, no mene zanima što će zapravo biti vaš program što se tiče e, najvećih projekata koje ja osobno smatram da su gubitak vremena. Da ću vam jedan dobar primjer toga. E, veza Lyon Torino. Dakle, tunel e, za koji su provedene studije, istraživanja i koji su zapravo procijenjeni troškovi za cijelu tu vezu, za cijelu rutu torino lyon koliko će zapravo sufinanciranja tražiti Italija od Europske unije. Drugo pitanje koje također smatram važno, kada govorimo o velikim projektima, dakle koji su gubitak vremena, zanima me kako bismo mogli činiti nešto vezano uz svu postojeću korupciju, osobito u velikim infrastrukturnim projektima i kakvu transparentnost možemo uspostaviti kako bismo se bojali protiv toga. I samo još dva kratka pitanja, da poštujem svoje vrijeme za govorenje. Dakle, rekli ste da transport ima velik učinak na svakodnevni život naših građana. Kako talijansko predsjedništvo planira učiniti sve što može da se pobrine da naši građani imaju pristup transportu, dakle kvalitetnom transportu sa vezama koje su im potrebne, isto tako intermodalnom transportu. što se tiče individualne mobilnosti, dakle onih bez automobila, koliko ćete uložiti u stvari poput bicikala kako biste, biste se borili protiv tog nejednakog pristupa transportu. I konačno, kako planirate osnažiti održivost infrastrukture kad kada znate je pre zasićenost, kad kada je premalo na raspolaganje toga. Hvala. Hvala lijepa. Kao posljednji koordinator Petar Lundgren. Ja sam 30 godina bio upravljač teškim kamionima. I zato me zanima, naročito kada je riječ o Švedskoj, imamo jednu dosta neobičnu situaciju. Odnosno, ako želimo imati potpuno slobodno tržište, liberalizirano tržište, to će onda upropastiti brojna švedska poduzeća. U Švedskoj smo upravo utvrdili da se u sljedeće dvije godine neće moći konkurirati sa poduzećima iz drugih zemalja koje, koja prakticiraju dumping cijena i također dumping plaća zaposlenika. Zato je zato je potrebno uložiti velika sredstva u ovaj sektor. Mogu reći da kada sam ja radio u tom sektoru, kamioni su putovali čitavom Europom, ali uvijek su se vraćali u Švedsku. Ne znam hoće li biti tako i u budućnosti. Mi u Švedskoj smatramo da je važno zadržati sposobnost odlučivanja o dimenzijama i težini teretnih vozila, naročito kako bi se usvojilo propise koji, kojima se štiti okoliš. No, mi smo, nismo baš uvjereni da europski prijedlozi idu u tom pravcu. Na švedskim cestama nema ničega što nas e, u ovom trenutku zabrinjava. Zapravo zabrinuti smo samo zbog budućnosti. Mi smatramo da bi pojedine europske zemlje trebale zadržati vlastite propise, naročito kada se odnosi na teška i velika i posebice dugačka teretna vozila. Jedna opća privatizacija bi dovela do katastrofe u Švedskoj, kao što je već se dogodilo u drugim zemljama članicama. Tu naročito mislim na sektor željeznica i na ono što se dogodilo u Velikoj Britaniji. Ako željeznički prijevoz postane toliko skup i ako se bude onda zbog toga prelazilo na ceste, pa možete zamisliti što će se dogoditi. Evo sada je ljeto i na cestama vlada kaos. Mi se bojimo da će ova privatizacija željeznica samo povećati postojeći kaos. Ne želimo dakle da se ove propisi premijene na cijelu Europu. Hvala. Hvala lijepa Peter Lundgren. Sada riječ ponovo ima gospodin ministar, a poslije ćemo imati još, još jednu rundu pitanja. E, želimo naravno dobiti konkretne odgovore na konkretna pitanja. Izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Želim e, kao prvo zahvaliti svim glasnogovornicima koji su postavili svoja pitanja koja su kao takva upućenja talijanskom predsjedništu. Tu želim istaknuti jedan opći aspekt, a to je ono što nas potiče u našem radu tijekom talijanskog polugodišta. Primjećujem da ste svi svjesni toga da nisu dovoljne dobre namjere, nego treba prijeći na dijela. Dakle, naše riječi i naše programe koje smo usvojili kao Europska unija treba pretočiti u dijela, upravo zato što ova tematika kojom se danas bavimo, odnosno željeznički promet, pitanje sigurnosti zračnog prometa, pitanje luka, to su sve pitanja koja zadiru i u svakodnevni život naših obitelji, građana i poduzeća. Znači, zbog toga si trebamo zadati jasne rokove i također načine na koje ćemo ostvariti naše prijedloge. Evo, nakon ovog tog uvoda, čime želim reći dakle, da sam potpuno razumio vaš poziv italijanskom predsjedništvu da bude što konkretnije. Osim toga, mi smo na početku novog saziva i parlamenta i novog mandata komisije Važno će, biti ovih šest mjeseci jer će i parlament i komisija zahvaljujući tome zacrtati pravac za sljedećih pet godina. Znači, ja potpuno razumijem i preneću također talijanskom predsjedništvu vaše interese i vidjet ćemo kako ćemo to pretočiti u dijela. Naravno, počet ću sa pitanjem tragedije u Ukrajini, zato jer je to pogodilo sve nas osobno, ali isto tako kao i predstavnike vlada i institucija. S time želim započeti. Znamo dobro kako je dramatično što se dogodilo, ali to otvara i brojna pitanja. Kada je riječ o konkretnim odgovorima, svi smo upoznati sa namjerom da se odmah osnuje jedno međunarodno povjerenstvo koje će utvrditi uzroke, dakle jedno istražno povjerenstvo koje će utvrditi uzroke pada malezijskog zrakoplova. No ono što je naš zadatak ovdje u odboru za transport je postaviti se jedno pitanje i tu provjeriti tu međuodnos. Mislim da upravo u tom pravcu ide postavljeno pitanje, dakle povezanost toga sa eh, paketom jedinstvenog europskog neba sigurnost našeg europskog e, neba, je li ona osigurana? Mi svi moramo na tome raditi kako bismo proveli jedinstvene i zajedničke propise. I pitam se, dakle, da li to ide upravo u pravcu sve veće sigurnosti. Mislim da je to pitanje koje ste možda i neizravno postavili, pitanje koje i neizravno proizlazi iz ove tragedije. E, tim na umu ova ostala pitanja koja su postavljena o sporosti ostvarenja jedinstvenog europskog neba idu upravo u onom pravcu koji nama treba. Znači trebamo, naročito u vijeću, nadvladati međusobne podjele kako bismo prešli na mjere koje će nam omogućiti ostvarenje zajedničkog europskog neba i kako bismo osigurali sigurnost eh, zračnog prometa i također upravljanje na odgovarajući način zračnim prometom. Trebamo riješiti ona uska grla koja su uvjetovala eh, kočenje provedbe FAB-ova dakle funkcionalnih blokova zračnog prometa i također u vijeću trebamo potaknuti pregovore o um, uredbi EASA. Mi kao predsjednici Europskog vijeća, također vijeća ministara, imamo čitav niz mjera koje moramo odmah provesti, ali isto tako i na nacionalnoj vladini razini možemo također mnogo toga poduzeti kako bismo se nosili sa posljedicama ove strategije. strategije. Također ima još jedan leitmotiv motiv koji se provodi kroz sva pitanja, a to je četvrti paket za željeznice. I tu Naravno moramo zahvaliti Europskom parlamentu na ogromnom radu koji je obavio u prethodnom sazivu i također moramo i uvidjeti da postoje određene poteškoće u osvarenju ovog cilja. Očito je da vi želite da se poduzmu konkretne mjere kako bi se ostvario ovaj paket. Rad koji je odradila i komisija je također predsjedništvo e, Europskog vijeća, grčko predsjedništvo u pitanju željezničkog paketa i tehničkog stupa je bio doista bitan. Dakle, to nam je omogućilo da i komisija dođe do jednog zajedničkog stajališta o tehničkom stupu. Italija nikako ne namjerava ovdje kočiti napredak tog paketa, želi naprotiv dati tome svoj doprinos jer smatramo da naročito po pitanju tehničkog stupa možemo pokrenuti pregovore i doći do zaključka. Ono što mi trebamo primijetiti kao predsjedništvo i mislim da će se i ovaj odbor, i parlament s time složiti, je sljedeća. Dakle, u vijeću dok se e, razrađuje tehnički stup e, i dakle zadajemo si konkretne ciljeve, moramo također imati i hrabrosti i također e, započeti razrađivati središnju tematiku tog željezničkog paketa, a to je pitanje upravljanja. Jednom kada budemo povezali i prilagodili sve naše tehničke infrastrukture kako bi Europa bila povezana željezničkim koridorom, kako ćemo upravljati pristupom i kako ćemo zaštititi javne interese pojedinih zemalja, kako ćemo urediti konkurentnost i također kako ćemo razraditi zajednička pravila. Mislim da se toga ne smijemo bojati. Naprotiv, upravo je zadaća vladinih politika i parlamenta, ako vjerujemo Europu, naći zajedničke dodirne točke, a ne ono što nas dijeli. Tehnički stup mora ići dalje i također se trebamo početi baviti pitanjem političkog stupa i to je upravo svrha naših e, rasprava. Vi ste također izrazili određene zabrinutosti svojim pitanjima, a to je sljedeće. Dakle, pitanje hoće li liberalizacija tržišta ukinuti određene javne usluge koje pojedine zemlje moraju pružati na području prometa. Ako se budemo pozabavili upravljanjem, e, to će upravo značiti da ćemo se pozabaviti i tim pitanjima, odnosno konkretna namjera talijanskog predsjedništva jest da na vijeću ministara u listopadu se otvori jedna prva politička rasprava između svih zemalja članica tijekom koje ćemo moći prepoznati zabrinutosti, ali isto tako i ključne elemente koje svaka zemlja želi ugraditi u taj politički stup, kako bismo onda na kraju polugodišta mogli ne razraditi politički stup, zato jer ćemo jedino moći utvrditi tehnički stup, ali barem bismo mogli jednim zajedničkim dokumentom utvrditi opširnije tematike koje će omogućiti dovršenje četvrtog željezničkog paketa. Bilo bi pogrešno kad talijansko predsjedništvo prilikom rada na e, tehničkom stupu ne bi krenulo tim pravcem. Dakle, tehnički stup, pokretanje pregovora i također u vijeću ministara pokretanje sučeljavanja između svih ministara po pitanju političkog stupa i također obveze pružanja javnih usluga u lokalnom prometu. Mislim da je to vrlo konkretan program. Kada je riječ o konkretnim prijedlozima koji se odnose na TNT mreže, možda sam pogrešno se izrazio, nemamo nikakve namjere promijeniti ikakve definicije. Mislim da od 2008. na ovamo smo prešli jedan put u kojem su i parlamenti i vijeće učinili velike korake naprijed. da prvi korak je bio upravo utvrđivanje prioriteta. Stotino prioriteta nisu jedan. tu su i Europski parlament i komisija i vijeće učinili ogroman korak naprijed e, u definiranju jezgrene mreže i TNT mreža, zato jer se na taj način zadalo prioritete. A sada, i tu se nadovezujem na pitanje o tome kako će ti veliki koridori ostvariti, e, pomoći u ostvarivanju ciljeva. Zapravo pitam se tu koji je bio cilj TNT mreža, odnosno njihov cilj je bio što više ujediniti Europu s jedne strane, a s druge strane je također namjera bila i ojačati željeznice. Kvaliteta života u Europi, također konkurentnost naših poduzeća se mogu ostvariti premještajući veliki dio prometa sa cesta na željeznicu. To može također pripomoći i podizanju kvalitete života. I uz pomoć ostvarenja TNT mreža možemo sada prepoznati prioritete, ali također izvojiti potrebne resurse, odnosno sredstva za ostvarenje tih prioriteta uz također vrlo precizne rokove za njihovo ostvarenje. Znači, mi želimo nastaviti na tom putu jer smo uvjereni danas da investicije, sredstva, resursi koji se ulažu u infrastrukture nisu trošak, nego su veliki resurs za rast i zapošljavanje. Mi se moramo svi založiti kako bi se to ostvarilo. I još jedna posljednja napomena i zaključit ću. Kada je riječ o globalnom zatopljenju, želim vas podsjetiti da je upravo taj izazov e, onaj koji svi nama, e, svima nama predstoji. Kao što je i rekao premijer Renzi, čitava Europa ima zadatak boriti se protiv globalnog zatopljenja, ali pri tome mora shvatiti da treba uložiti sve moguće konkretne napore kako bi se reagiralo na to izdajući sve potrebne resurse, potičući ponašanja i izgrađujući infrastrukture koje će ostvariti taj cilj. Nije slučaj da na neformalnom vijeću u Rujnu imamo upravo vijeće ministara prometa i veza i oni će u dogovor sa gradonačelnicima europskih gradova se pozabaviti temom urbane mobilnosti jer to je veliki izazov također i imajući na umu i nove oblike prijevoza. Tu imamo recimo car sharing, korištenje električnih automobila, dakle različite načine prometovanja koji se razvijaju unutar naših zemalja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. E, sad imamo cijeli niz e, zastupnika koji su se javili za riječ, zato vas molim da se ograničite na jednu minutu. E, sva ova imena su zastupnici koji su se javili za riječ ja ću također na kraju uzeti riječ. Za početak gospodin Fandalen ima riječ. Zahvaljujem gospodin Lupi što ste nam se pridružili danas na ovom zasjedanju. Hvala vam na vašoj reakciji na tragediju koja je utjecala na tolike ljude napad na avion Malazije Airlinesa iznad Ukrajine. E, gospodine Lupe, nadam se da ćete na prvom sastanku vijeća transportu prosvjedovati protiv načina na koji se odigrava ili ne odigrava ova istraga. Ja sam i osobno bio u prošlosti uključen u takve stvari i način na koji se ovo sve događa je doista absurdan. lokacija nesreće je otvorena u potpunosti i tko god želi može nudo prolaziti moram doista protiv toga prosvjedovati. Druga stvar, u vašoj prezentaciji nisam ništa čuo o socijalnom dumpingu. U svim transportnim industrijama, da li cestovni, željeznički ili riječni, imamo situacije gdje se iskorištava ljude i nikoga ne zanima ništa osim novca. I to jednostavno moramo učiniti drugačije. Moramo se protiviti socijalnom dumpingu. Slažem se da bismo trebali poboljšati logistiku. Jedna od načina je e, da imamo pristup koji je više zainteresiran za zaštitu okoliša. Hoće li to upotrebiti? Zastupnica Forster. Zahvaljujem. Dobrodošli e, zrakoplovnoj industriji gdje sam radila u svom prošlom životu e, bila sam uključena u e, posljedice e, nesreće koja se dogodila u bivšem jugoslavenskom zrakoplovnom prostoru gdje je avion se srušio i to je bila nesreća, to je bilo dakle nešto nenamjerno i tako sam bila izvjestiteljica za 11.9. I željela bih službeno reći da Malazijski avion nije srušen slučajno, već namjernim činom terorista i nadam se da će biti oni koji su za to odgovorni optuženi za zločin protiv čovječnosti. Voljela bih da ministar iskoristi e, svoju poziciju da se obrati vođama u vijeću za transport, e, kao i medijima, upravo po tom pitanju. Dakle, ne samo da imamo problem sa ljudima e, na terenu i inače, već i sa ovakvim ponašanjem medija koji također dovode u pitanje ovo poprište nesreće. Tako da najsnažnija poruka bi trebala vas doći. Što se tiče e, poslovnika našeg, sam bih spomenula jedinstveno europsko nebo i sesar. Mi u ovom parlamentu u potpunosti podržavamo reforme jedinstvenog europskog neba i sesara, no postoji nedostatak političke volje. Ne treba nam dodatno zakonodavstvo o tome, već trebamo provoditi stvari i moramo se e, pobrinuti sa nekim e, dodatnim interesima pojedinih država članica. Velika Britanija, sigurno sam Italija, podržava jedinstvo europskom nebo, tako da bih vas zamolila da e, date sve od sebe u vašem mandatu da to pogurate. Zastupnik Liberacki. Zahvaljujem lijepo ministre. Bilo mi drago čuti što ste vi imali za reći. No, ovakvu prezentaciju sam čuo već 20. put i najčešće čujemo neke osnovne stvari, no nećete imati na raspolaganju mnogo vremena, otprilike četiri mjeseca nakon ljetnog raspusta. Ukazao bih na par sitnica prije svega. Što se tiče obaranja malazijskog, malazijskog aviona, zbog čega europske agencije nisu reagirale Dakle, da li je bilo nužno čekati do ovakve situacije da se obori avion? Primjerice, što se tiče nekih drugih tema, imamo jednu sudsku presudu koja govori o tome da e, u hotelima moraju spavati vozači kamiona. U Njemačkoj primjerice imamo drugačije e, regulativu, u Francuskoj opet drugačiju, tako da pretpostavljam da bismo se trebali pobrinuti da na kraju krajeva možemo reći da je predsjedništvo u svim tim raznim područjima djelovanja postiglo uspjeh. Hvala vam, tome se svi nadamo, zastupnica Gijar. Muito obrigada, Presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. Ministre i dragi kolege, dopustite mi da započnem čestitkom što ste preuzeli upravljanje komandu predsjedništvom i želim vam sve najbolje u nadolazećih šest mjeseci. Hvala vam i na prezentaciji koju ste nam danas održali o vašim prioritetima. Pokazali ste eh, ključnu temeljnu ulogu transporta, osobito što se tiče dovršenja jedinstvenog tržišta i omogućavanja slobodnog kretanja robe i ljudi. No, e, iznos BDP-a u Europi e, koji se ostvaraju kroz transport već sam pokazuje da transport zaslužuje jednu posebnu ulogu. I mislim da je od ključne važnosti za svaki oblik prijevoza da postoje smjernice koje će biti u skladu s našom strategijom. A potrebna nam je cjelokupna strategija koja će omogućiti poslovne zajednice da se prilagodi, koja će omogućiti pristup privatnim investicijama. Nadalje mislim da je ključno sjetiti se kolika raznolikost postoji u zemljama Europske unije. A sve pojedine regije imaju svoje karakteristike, e, individualitet. Ja dolazim iz otočne regije i nakon ugovora iz Maastrichta ona se smatra e, krajnjom regijom, jednom najudaljenijom, dakle radi se o otoku Madeiri. I on je e, jedan od otoka koji se klasificiraju u udaljene regije, poput onih u Francuskoj i drugih u Portugalu, i potrebe takvih regija trebaju biti uzete u obzir i trebaju biti sastavni dio strategije Europske unije. Konkretna pitanja željela bih konkretni, jasni i malo čuti ulogu predsjednika, predsjedništva talijanskog što se tiče luka. Govornica je prekinuta. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem gospodine Lupi. Europski parlament je jasno pokazao svoju podršku e, glavnih stavova talijanskog predsjedništva i Vole bih izraziti e, svoju podršku i pitanje vezano uz koridor. Jasno sam saslušao pomno što je rekao ministar o tome da bi javni fondovi trebali biti fleksibilniji što se tiče financiranja prekograničnih projekata, dakle primjerice upravo koridora i ja bih naglasio zapravo e, da bi željeznički paket trebao biti opisan kao integrirani paket jer ne može se napredovati samo e, radeći na tehničkom paketu jednom, ne uzimajući u obzir političke dimenzije jednog paketa. Dakle, još jedna stvar je, pokazat će se vjerojatno da je ključna poboljšanje fleksibilnosti naših luka i to da se pobrinemo da sinergije ostvarimo. Dakle, cijelokupni proces mora biti transparentan, i ne radi se samo o pitanju prebacivanja sa cestovnog na željeznički prevoz. E, tu definiciju treba zadržati kakva je bila, no nadamo se da će talijansko predsjedništvo doista ispuniti ono što smo jutros čuli. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre na e, vašem izlaganju. Mislim da imate vrlo hrabar program i želim vam puno uspjeha. Zbog e, vremenskog ograničenja postavit ću samo tri konkretna pitanja. Kao prvo, zračni promet. E, vi ste vrlo vječno zaobišli problem Gibraltara, ništa niste rekli o tome. E, ono što mene osobito zanima u vezi sa jedinstvenim zračnim prometom on je svi ti problemi imaju veze sa problemom Gibraltara kako e, mislite postići sporazum u, u, u e, dogovor u vezi s tim e, problemom drugo pitanje se tiče sigurnosti na cestama dakle što se tiče propisa za vozače e, teretnih vozila povjerenik Kalas nam redovito, redovito govori o tome da su za to nadležne zemlje članice. Kako tu kanite postići napredak e, kad je riječ dakle o broju sati koliko vozači smiju voziti, koliko se moraju odmarati i tako dalje. Što se tiče paketa za željeznice, vrlo konkretno, vi želite kompletan taj paket, e, raditi na, e, realizaciji cijelog tog paketa, e, kako izgleda tehnički stup, hoćete kako ćete postići napredak u tehničkom stupu ako e, ćete pokušati e, da se glasa o cijelom paketu? Zahvaljujem predsjedniče ministre. Pokušat ću biti kratak s obzirom da nemamo baš previše vremena na raspolaganju. E, dopada mi se velike što ste spomenuli pitanje rasta infrastrukture, investicija. Mislim da su to prioritetne teme. Dakle, moje pitanje je sljedeće. E, pitanje vezano uz transport, proračun regionalne politike, istraživanje industriju i politike komunikacija su zapravo međusobno isprepletana. Dakle, što vi pred, pretpostavljate? Da će se raditi jednoj interdisciplinarnoj skupini koja će se baviti svime time ili se mislite usredotočiti na sve te teme fragmentirano odvojeno? Sljedeće pitanje se tiče željezničkog paketa. Ukoliko sam dobro shvatio, vi vjerujete da i to je jedan cjelokupni paket, no da možemo napredovati u pojedinim područjima gdje je moguće napredovati primjenice upravljanja koje je vrlo važna točka. Također ste govorili o potrebi za otvaranje pregovorima o trijalogu o tehničkom paketu. Za to će biti potrebno potreban eh, velik broj politika, ali u to mora biti uključena i industrija. Zahvaljujem zastupnica Anderson. Hvala. Mene zanimala što će talijansko predsjedništvo učiniti kako bi se prioritetom učinilo pitanje e, smrti na cestama. Dakle, mi smo trebali e, između 2010. i 2020. smanjiti broj poginulih na cestama i dok je ostvaren određeni napredak nećemo ostvariti ciljeve u koliko se stvari nastave kako trenutno jesu. U Velikoj Britaniji vlada ne radi ni izdaleka dovoljno i postoji samo malo, vrlo malo smanjenje žrtava. Dakle, zanima me da li je to e, za talijansko predsjedništvo još jedan e, važan aspekt i što će se učiniti po tom pitanju. Zastupnica Šenelova. Zahvaljujem ministre. Zahvalila bih vam na prezentaciji i na odgovorima koje ste dali na naša pitanja. Mnogi kolege su pitali ili barem spomenuli tragediju eh, malezijskog aviona. I ja bih željela pridružiti se gospodinu Liberackom i također vas zamoliti i ili bolje pitati vas kako se rješava pitanje eh, civilnog zrakoplovstva ukoliko se ovako nešto dogodi iznad kriznih područja. Dakle, kao što je zastupnica Anderson već rekla, također me zanima koliko žrtava na cestama danas imamo. I što se tiče prekograničnih kazni, što ćete učiniti po tom pitanju? I nadam se da će talijansko predsjedništvo pokušati dovršiti projekt i kola. Hvala. Jetzt ist Herr Tilička in seiner neuen Rolle dran. Sad je na redu gospodin Tilička u svojoj novoj ulozi. Minister, uh, Da, dobro jutro ministre. E, meni je vaš uvod bio ohrabrujući, ambiciozan i vrlo dobra osnova za bilo kakav uspjeh je solidna analiza. E, ja bih osobno bio malo direktni, rekao bih zapravo da nemamo u transportnom smislu funkcionalno unutarnje tržište, ali mislim da pojedini elementi koje ste opisali, e, da ste vrlo dobro svjesni e, situacije. E, očito veća integracija u transportu i borba s pravim uskim grlima je jedan od načina kako e, osnažiti rast. Vidim da vam je i to jasno i da ste toga vrlo svjesni. Ja vidim da imamo dva osnovna cilja. Jedan je buduća ambicija recimo koju ste opisali, a druga stvar je nešto što bih ja rekao provođenje onoga što već postoji onoga što već danas imamo i vidim da definitivno se suočavamo s velikom fragmentacijom E, velikim protekcionizmom i velikim brojem problema. Ovisi o državama članicama sve skupa. Vi ste dobro naglasili strukturne reforme, ekonomsko upravljanje, kodeks ponašanja, logistika i tako dalje. E, samo e, jedna opaska i dva pitanja. Prvo, dakle, sve se svodi na mogućnost, sposobnost država članica da provode regulativu. I prije svega bit će dobro kad vidimo prvi poziv iskaz interesa za SEPU, da bude jasno da ukoliko imamo novaca, projekt može uspjeti, ukoliko ne, on će propasti. U tom smislu zatražio bih i e, vaše viđenje e, onoga što ste rekli pojašnjenje pravilima o holdinzima. A za ostalo mislim da ćemo imati još vremena za rasprave. Hvala. Gospodin Koh. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, u mojoj zemlji se ovaj vikend dogodila teška autobusna nesreća sa deset poginulih i velikim brojem ozlijeđenih. Da je autobus bio e, opremljen sa ACC-om i drugim sigurnosnim sustavima i da je vozač, da se vozač pridržavao propisa što se tiče vremena rada i odmora, e, do te nesreće ne bi došlo E, što se može učiniti da se već doneseni propisi realiziraju i provedu u djelo. Mislim da je to jednako važno kao donošenje novih propisa. Grazie, Presidente. Gospođa Juto ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, e, jasno je, jer ste to ponovili, je da je jedan od glavnih prioriteta talijanskog predsjedništva e, upravo razvoj europskih koridora. Dakle, gospodine ministre, kao građanka vam želim reći sljedeće. Očito je da postoji potreba za takvim koridorima. Postoje brojne studije koje to pokazuju, a naročito um, linija brze željeznice Torino-Lyon. Postoje recimo studije eh, Milanskog politehnikuma koje pokazuje koliko je to beskorisno i kako bi bilo bolje uputiti ulaganja u druge prometne pravce koji to trebaju. Druge studije međutim pokazuju kako bi se za europski koridor od Španjolske do Mađarske mogla iskoristiti postojeća željeznička mreža. Navest ću jedan e, primjer e, prijelaza kod Tarvizija Tržića e, koji je dovršen 2009. godine, ali koji nije doveo do smanjenja cestovnog prometa i također veće provedbe željezničkog prometa. Naprotiv, suprotno se dogodilo. Također vas e, želim podsjetiti da prema izvještaju o korupciji Europske komisije u Italiji trošak po kilometru za e, velike brzine iznosi 61 milijun e, eura, što je šest puta više nego u drugim zemljama članicama. Evo, tu imamo podatke pod rukom, a osim toga, kada razmotrimo o mogućnosti mafijaške infiltracije u gradilišta za visoku brzinu, onda se pitam, e, možda bismo trebali osigurati veću sigurnost e, onima koji putuju u željezničkim prežama e, koje postoje, umjesto da se izistira na ovako velikim projektima. Jetzt Frau Amato. Gospođa Amato ima riječ. Mato, ispravka. Gospodine ministre, kao što znate, u Tarantu u listopadu e, smo e, povezali koridor Lavaleta sa željezničkim skandinavsko-sredozemnim e, koridorom, što bi trebalo dovesti i do velikih koristi za čitavo jadransko i jonsko područje, no međutim tu postoje određene nedoumice, naročito turizam. Pa među talijanskim prioritetima imamo također i podjelu najbolje prakse u turističkom sektoru. Sada Taranto je žrtovovan jednoj industrijskoj orijentaciji koja je dovela do degradacije i zbog toga se bojimo da željeno jačanje logističke mreže će još jednom naštetiti i kulturi i turizmu što traži civilno društvo. Hoćete li nas i možete li nas uvjeriti da se to neće još jednom ponoviti? E, e, Zahvaljujem ministre, imam tri kratka pitanja. Prvo što se tiče otvaranja tržišta za putnički prijevoz. Jeste li svjesni da u mnogim zemljama, uključujući u Poljskoj, nismo spremni za tako ambiciozan projekt? Dakle, hoće li se saslušati poljski argumenti? Drugo, mm, pitanje razdvajanja u željezničkom transportu. Dakle, da li podržavate odvajanje djelatnosti u željezničkom sektoru i ukoliko je to slučaj, hoće li biti duži prijelazni periodi? I treće, da li predviđate mogućnost revizije TNT-a zbog toga što mnoge rute nisu uzete u obzir? I to osobito u istočnoj i sjevernoj Europi. Zahvaljujem, zastupnik Taylor. Hvala vam, samo kratko jer znam da vam poneste vremena. Zahvaljujem se ministru. Obratio bih vam se što se tiče dvije stvari. Legislativa koja se tiče morskih luka i da vas pitam koje je stajalište vijeća o liberalizaciji određenih lučkih usluga, primjerice e, pilotaže. I koji je vaš stav o neslaganju sa stavom komisije o državnoj potpori e, morskim lukama, što je zapravo dovelo do odgađanja e, prvog čitanja u Europskom parlamentu. I druga tema je e, zagađenje zraka. Kada razmatramo standarde Euro 6 i zagađenje zraka, koji će biti prioritet italijanskog predsjedništva e, što se tiče ambicioznog smanjenja zagađenja zraka i testiranja Euro 6 standarda i e, bilo kako e, granice prije 2030. Zahvaljujem. Nastavit ću svoje pitanje na hrvatskom. E, poštovani gospodine ministre, vi ste istaknuli važnost infrastrukturnih projekata u transeuropskoj mreži. Hrvatska je na neki način ostala izolirana iz te mreže a mobilnost je jedna od temeljnih prava koje Europska unija garantira i pruža svojim građanima. Ja bih htio samo skrenuti pažnju da građani Hrvatske koji žive u Dubrovniku i dijelu Dubrovačko-neretvanske županije su fizički odvojeni od ostatka države i da to nije samo pitanje kohezijske politike nego i realnog razvoja i transporta, ali i klimatskih promjena zbog toga što ti građani moraju koristiti alternativne načine e, prijevoza, odnosno transporta a u tom problemu e, je potrebno zapravo pomoć i vijeća i Europske komisije da bi se zapravo riješio taj jedan veliki infrastrukturni projekt poput Pelješkog mosta i osigurao isti standard tim građanima Europske unije kao što imaju drugi pogotovo u medicinskim, e, medicinski svrsi. Hvala. Ja, ich habe jetzt die letzte Frage na redu je još posljednje pitanje, gospodine ministre, želim vas pitati kad biste imali alternativu da za 100 milijuna eura za dvije godine svedete e, e, vezu između Berlina i Vroclava za 5 sati ili da iskopate tunel za 20 milijardi eura, za što biste se vi odlučili? vrlo neutralno, neovisno o tome iz koje ste zemlje. Ringrazio, eh, Hvala svim kolegama na njihovim brojnim pitanjima. Mnogo od tih pitanja se dodiruju i pitanja kojima sam se, kojim sam se dotakao u svojem uvodnom izlaganju. Bojim se da neću moći odgovoriti na sve napomene koje ste iznijeli, no jamčim vam da će to biti važni doprinosi i kao poticaj na dalje djelovanje u toku talijanskog predsjedavanja Europskom unijom, što smatram i da je svrha ovoga saslušanja između talijanskog predsjedništva i e, Europskog parlamenta. Dakle, dotaći ću se nekih tematika koje sam e, izostavio iz svojeg uvodnog izlaganja i kojih se nisam dotakao u prvom krugu pitanja. Prvo pitanje, a to smatram također da je jedan od najznačajnijih ciljeva koje smo si zadali u djelovanju italijanske vlade, ali to mora biti i u središtu pozornosti čitave Europe je upravo četvrti željeznički paket i njegov tehnički stup koji ima kao cilj i osiguranje sigurnosti željezničkog prometa i time smo se pozabavili i na e, vijeću ministara i zapravo glavno sveobuhvatno pitanje je sigurnost e, prometa željezničkog, e, zračnog, sigurnost u cestovnom prometu i također sigurnost života naših građana. Naravno, svojim pitanjima ste se dotakli i smrtosti na cestama i također sigurnosti naših prometala koja prevoze državljane diljem Europe. 28. srpnja prošle godine u Italiji se dogodila također jedna teška nesreća, možda još teža nego kao što je opisao gospodin Koch. Stradalo je 30 osoba u jednoj e, teškoj nesreći u kojoj su sudjelovali jedan autobus koji je prevozio osobe koje su odlazile na jedan turistički izlet jer e, se ispostavilo na kraju da autobus nije uopće prošao niti tehnički pregled, niti nije bio u skladu sa cestovnim propisima. Dakle, kada je, pitanje, kada je riječ o sigurnosti i kontroli nad prometalima koje se kreću u europskim cestama i e, naročito u lokalnom prijevozu, dakle kada je riječ o europskom voznom parku, dob tih vozila i prosječna dob je sedam godina. U Italiji imamo također i prometna sredstva koja su i daleko starija, stara su 12 do 13 godina i tu možete si zamisliti kakav to učinak ima ne samo na sigurnost nego i na zaštitu okoliša i na onečišćenje. Znači mi moramo na tome poraditi kako bismo pojačali kontrole i kako bismo pojačali sigurnost tih eh, prometala, kako bismo i kao i u ostatku Europe uveli inovativne sisteme za ažuriranje i obnavljanje našeg voznog parka koji se kreće diljem Europe. Drugi važan aspekt je pitanje održavanja cesta. 10% cestovnih nesreća se događa zbog lošeg održavanja europskih cesta. Pojedine zemlje članice trebaju ulagati također u izvanredno održavanje prometnica i također za prilagođavanje infrastrukture e, cesta. Također i u onim e, nezanemarenim područjima. Možete zamisliti E, također što bi se dogodilo kada ne bismo zaštitili naše motocikliste ili naše bicikliste. Dakle, sve ono što se ulaže u obnovu infrastruktura i također e, tehničkih sredstava je jedan od glavnih naših ciljeva. Zatim i treća razina je obrazovanje i edukacija. Naravno, uz održavanje Europska unija mora se založiti za prevenciju, za edukaciju u ponašanju, u prometu, zato je to jedan od ključnih aspekata. No, pitanje sigurnosti na e, svim cestama i također u svim drugim prometnim oblicima je kako od ogromne važnosti i sve naši resursi se moraju usmjeriti u tom pravcu mi zapravo raspolažemo ograničenim sredstvima i moramo se zadati prioritete. Bilo bi pogrešno sada s jedne strane uspoređivati e, ulaganja u redovno ili izvanredno održavanje sa ulaganjima u velike infrastrukturne projekte. Tu se treba zadati prioritete, treba prepoznati te prioritete i onda kada je riječ o tim prioritetima trebamo si zacrtati jasne rokove za njihovo ostvarenje i također e, za kontrolu i nadzor nad ostvarenjem tih ulaganja. Također e, imamo još jedno pitanje koje se dotakao jedan e, kolega koji je govorio o socijalnom dumpingu u zračnom prometu. E, pitanje socijalnog dumpinga općenito u prometu je važno, ne samo u zračnom prometu, imamo tu slučajeve i u autoprijedvozničkom sektoru. O tome smo razgovarali i na vijeću ministara, prometa i moramo na tome poraditi i moramo se suočiti i sa ovim problemom, zato jer e, postoje dvije varijable koje su tu u igri. Prva se odnosi na reperkusije koje socijalni dumping ima i na pitanje sigurnosti i to u čitavom e, sektoru prometa. Snižavanje troškova i neosiguranje određene kvalitete usluga dovodi do smanjenja sigurnosnih standarda u javnom prijevozu, naročito prijevozu putnika. Također još jedna važna tematika koju smo mi zacrtali kao predsjedništvo, a mislim da je to također i na srcu u Europskom parlamentu jest zapošljavanje. Trebamo poraditi na rastu i zapošljavanju, ali rad treba zaštititi i taj rad mora biti dostojanstven, znači ne samo po pitanju sigurnosti na radu, nego i po pitanju plaće i primanja. Znači, socijalni dumping je jedan problem s kojim se moramo suočiti hrabro. Često kažemo da Europska unija i Europska komisija moraju djelovati na dva područja. Znači, sa jedne strane na donošenju tehničkih propisa u tom sektoru, ali isto tako postoji jedan aspekt koji ne smije zanemariti ni Europski parlament, niti europske vlade, a to su prioriteti jedne europske politike koja je sadrži elemente koji nisu isključivo tehnički, nego joj je upravo zadatak e, davati usmjerenje našim djelovanju. U sektoru prometa očito je da je to od ogromne važnosti. I na kraju, kada je riječ o pitanju luka, mislim da ćemo o tome morati razgovarati sljedećom prilikom, ali kao što sam e, rekao u svom uvodnom izlaganju, kroz naše luke prolazi 80% robe koje zatim e, je u opticaju u Europu. Mi, naravno, očito je da je to sektor od ključne važnosti koji mora voditi računa o posebnostima svih zemalja, ali isto tako ga treba ojačati i razviti u direktivi o kojoj sada razgovaramo i o kojoj ćemo također razgovarati u Europskom parlamentu. Time ćemo se svakako pozabaviti tijekom ne samo našeg predsjedavanja, nego i tijekom čitavog saziva. Hvala vam e, na strpljenju koje ste pokazali u tome što ste me saslušali i želim e, vam zahvaliti na tome i želim zahvaliti predsjedniku na vremenu koji mi je dao za moje odgovore, a privatno ću odgovoriti o odabiru između ove dvije alternative koje ste iznijeli. I hvala vam na pozornosti. Želim vam srdačno zahvaliti na odgovorima, iako na moje pitanje niste odgovorili. Sastaćemo se ponovo u 15 sati, doći će nam gospodin Kalas E, zahvaljujem prevoditeljima što ste pomogli i ostali dulje od predviđenog radnog vremena. Hvala lijepa. Sastanak je, ovaj dio sastanka je ovim završen.